Okay, we can now start. Možemo započeti sa sastankom. Dobro jutro. Prije svega osvojit ćemo dnevni red koji je na raspolaganju materijalima pred vama. Možemo li osvojiti dnevni red? Smatramo ga osvojenim. Nemamo nikakvih obavijesti predsjedništva, tako da možemo preći na sljedeću točku odobravanje zapisnika. Sastanak održan 6.7. svibnja. Zapisnike također imate u dosijajima. Ako ima bilo kakvih primjedbi, obavijestite molim vas tajništvo do kraja ovog sastanka. Ukoliko ne zaprimimo primjedbe, smatrat ćemo zapisnik usvojenim. Četvrta točka usvajanje preporuka i odluka koordinatora. Također ste dakle dobili e, nacrt preporuka i odluka sa sastanka koordinatora 23.6. I ukoliko imate primjedbi do kraja sastanka obavestite tajništvo, a u suprotnom smatrat ćemo ovo usvojenjem. Peta točka obavijesti komisije, imamo li kakvih? Ukoliko ne, možemo završiti s ovom točkom. I prelazimo na šestu. Kriza uzrokovana ebolom, dugoročne pouke i rješenje za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju s sprečavanja budućih kriza. Dakle, naša prva konkretna točka dnevnog reda. Ovdje ćemo razmijeniti stajališta o predloženim amandmanima na nacrt izvješća Charlesa Gerensa o krizi uzrokovanoj ebolom. 157 e, amandmana je ukupno predloženo i glasat ćemo tekstu iz mišljenja usvojenih odbora FEM i ENVI. I sada ću riječ dati Charlesu Gerensu na uvodne komentare što se tiče amandmana. Izvoli. Zahvaljujem. Gotovo smo došli do kraja našeg rada na ovom dosjeu. Još moramo raspraviti amandmane i dogovoriti se oko konačne konačnih aktivnosti do kojih će doći u, rujnu i nadam se da ćemo kompromisne amandmane moći predstaviti tijekom prvog sastanka. i da ćemo također imati vremena za to i na plenarnoj. Podsjetio bih vas da je moje izvješće bilo usmjereno u to da dođemo do zajedničkog tumačenja situacije što se tiče e, razvoja situacije oko ebole. I svi smo se ovdje složili da širenje virusa je bilo doista izvanrednih razmjera, bez presedana E, niti što se tiče vremenskog roka, niti zemljopisnog područja koje je obuhvaćeno u prošlosti. Nikad toliki broj ljudi nije bio zaražen, a naravno posljedice su bile ozbiljne. Nekolicina zemlje kroz to prošla, tri zemlje o kojima se ovdje radi, usporedive su međusobno, sve tri su na nižem stupnju razvoja i siromaštvo u tim zemljama je doista ekstremno. 80% stanovništva, dakle. Manje od četiri godine školovanja po osobi prosječno i između 50 i 60 godina očekivano e, trajanje životnog vijeka. Dakle, imali smo i priliku čuti reakcije iz samih zemalja i sa međunarodne razine jedna od institucija je kritizirana, mislim na svjetsku zdravstvenu organizaciju, ali barem mi nisu kritizirali za to što je bila pre, previše proaktivna u početku. Dakle, u rujnu nakon naše rezolucije o kojoj smo glasali, tek su se zapravo tada stvari pokrenule, a Također imamo i tu proaktivnu stranu u kojoj je bila uključena međunarodna zajednica kako bi se ovakva kriza izbjegla. Dakle, kriza u ove tri zemlje pokazala je da je još uvijek važno nastaviti barem 20% e, javne razvojne pomoći usmjeravati u ove osnovne socijalne sektore, prvenstveno zdravstveni. tijela Europske unije na temelju ovoga mogu razmatrati o vrijednosti revidiranja programa koji imaju na raspolaganju za ove tri zemlje, jer ova katastrofa s ebolom doista imala ozbiljne posljedice. Od 2014. što se tiče razvoja bolesti nismo imali mnogo podataka, nismo imali mnogo podataka kada se razvijao program, dok se komisija dakle, s time bavila. A što se tiče razvojne pomoći za buduće godine, također sve nismo mogli imati na umu, tu mislim na višegodišnji financijski okvir. Dakle, pozvali smo komisiju da revidira programe temeljno na razvoju događaja. Također, aspekt mutualizacije što se tiče rada na lokalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj razini je važan, a osobito na razini Europske unije. I iz tog razloga smo imenovali gospodina Stiljanidesa, povjerenika za humanitarnu pomoć i učinili smo ga zapravo odgovornim za koordinaciju ovog pitanja na razini Europske unije. I to mislim da bi trebalo razmjerno redovito revidirati kako bismo vidjeli kako stvari funkcioniraju. I konačno ima da postoji taj aspekt ponovne izgradnje gospodarstava ovih zemalja koja su pogođene bolešću jer su jer je to na njih imalo znatan gospodarski učinak, neke gospodarske aktivnosti u potpunosti su prekinute. Dakle, potrebno je ponovno pokrenuti gospodarstvo e, kako bi se mogli stvoriti dostatni resursi za financiranje vladinih aktivnosti u ovim zemljama. Također je potrebno i vremena, ali i novca. Dakle, sistem je potrebno podmazivati i zbog toga održavamo i ovu međunarodnu konferenciju zemalja donatora upravo za ove tri zemlje. O tome smo dakle raspravljali e, dobili smo konsenzus i zbog toga me iznenađuje broj amandmana na moje izvješće. Ali kada god imamo velik broj amandmana, to barem pokazuje da ljudi pročitaju izvješće. Na tome vam se zahvaljujem. Nadalje, važnost određenih argumenata, određenih predloženih amandmana navela me da revidiram neka od svojih stajališta. Mislim ovdje da mora se Pongra. I neke aktivnije kolege. Dakle, doista su pokazali veliki entuzijazam. Moris se usredotočio na osposobljavanje medicinskog osoblja. spomenuo je reformu najavljenu u svibnju 2015. za nove programe u slučaju nužde strane svjetske zdravstvene organizacije koje bi mogli biti hitno aktivirani, a mislim da se to zapravo nadopunjava na ono što sam rekao, ali moglo bi se shvatiti i na drugi način, a to je da možda želimo ograničiti odgovornost koju zdravstvena organizacija u ovom slučaju ima. Ali jedno jasno zdravstvena organizacija nam jest potrebna i zapravo je ključni igrač u borbi protiv ovakvih kriza izbijanja zaraza. I pokušat ću uvrstiti ove amandmane u kompromisne amandmane. Također smo čuli nešto što je prihvaćeno, dakle revizija financijske pomoći. To je već nešto čime se bavimo i Europska unija mora prilagoditi svoje napore. Ovih 20% nije nikakva čarobna brojka, to je jednostavno indikativan iznos, možda nije dovoljan za ove tri zemlje. Zapravo se radi o prosjeku, jer želimo da je Europska unija 20% svoje pomoći prosječno posveti temeljnim područjima socijalnog karaktera. Gospodin Mavzer je aktivan, njemu se ne dopada činjenica da se osnaživanje e, zdravstvenog sustava spominje samo za Gvineju, ne za Liberiju i Sierra Leone. Komisija dakle prije nije imala ništa za reći, ali možda nešto može više reći kad nas je sada saslušala, barem što se tiče toga da li gospodin Noizer u pravu ili nije, ja ne kažem da je u krivu, a što se zelanih tiče, gospođa Sargentini, kolegica Holbrook Krivazi, spomenule su pitanje katastrofalnog učinka programa Međunarodnog monetarnog fonda i sred svjetske banke na zdravstvene i obrazovne sustave i također činjenicu da bi trebalo osnažiti otpornost ovih sustava. I tu ste u pravu. Moramo vidjeti kako to možemo uvrstiti u naše izvješće. Mislim da ovdje ima nekoliko faktora i trebamo također dodati e, slabu posvećenost međunarodne zajednice pomoći. Jer da nije bilo problema što se tiče financiranja, imali bismo dostatne resurse za popuniti praznine i moglo bi se izbjeći katastrofalne posljedice do kojih je došlo kao posljedica aktivnosti Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. No, Mm, van toga mislim da su svi imali slična stališta kao i Jalu i Mišel su usredotočio na razmjenu na razdiobu opasnosti kako bi se mogao jedan otporan, snažan zdravstveni sustav organizirati. I temeljne zamisli izvješća mislim ne da su samo potvrđene, već da su i osnažene prijedlozima što se, kroz amandmane. Dakle, velikih je broj, drago mi je to vidjeti. I u tom duhu e, sastavit ću i kompromisne amandmane. Već e, imam zamisao kako će to izgledati, ali možemo u manjem broju o tome raspravljati, tako da bih na sastanak u rujnu osim ako nemamo vremena ovaj ili sljedeći tjedan, pozvao bih autore amandmana da se sastanu sa mnom i da poradimo na jednom konciznom tekstu. To bi bile moje prve reakcije na vaše reakcije, na moje izvješće. Zahvaljujem na svim doprinosima i otvoren sam na vaše predloge. Hvala Charles. E, saslušat ćemo komentare izvjestitelja u sjeni. Gospodin Ponga bit će prvi. Izvolite. Hvala Charles. Charles. Reformulirat ću zapravo neke točke koje si spomenuo što se tiče mojih amandmana na tvoje izvješće. Prije svega čestito bih ti na obavljenom poslu. Ja sam 27 amandmana podnio, ako se ne varam. Kao što si rekao, možemo se dogovoriti oko tih amandmana i amandmane sam zapravo podnio kako bih podsjetio na uključenost Europske unije i povjerenika Steljanidesa u ovu krizu. I Kao što si i sam rekao. E, također sam želio usredotočiti na nužnost organizacije mreže u zemljama u razvoju kako bi se u budućnosti mogle ovakve katastrofe spriječiti i kako bi se moglo prikupiti pouzdane podatke. To bi nam omogućilo da vidimo kakva je situacija sa zdravstvenim izazovima i da brzo reagiramo, a to nismo uspjeli napraviti u ožujku oko krize s ebolom. Još jedna stvar koja mi se čini važnom je razmjena, suradnja između Europske unije i zemalja u svijetu što se tiče osposobljavanja medicinskog osoblja. Važno je da Europska unija razmijeni svoju stručno, e, znanstveno, medicinsko znanje i spoznaje i to moramo učiniti kako bi se u budućnosti izbjegle pandemije. I još jedna stvar koja je vrlo važna sastavni dio 11. sastanka trebao biti usredotočen na medicinske investicije. To bi eto bilo kratko, ali moram reći da imaš u potpunosti moju podršku, možeš računati na mene što se tiče ovog ozbiljnog posla. Hvala. Zahvaljujem sljedeći govornik, gospodin Nojzer, izvalite. Hvala, Charles. Hvala ti na ovom kvalitetnom izvješću. Nismo od tebe ništa manje niti očekivali. Spomenuo si niz amandmana. Toliko ih je bilo zbog toga što su zastupnici vrlo posvećeni ovom pitanju. Izvješće se doista bavi uzrocima problema i ima važan, aktivan, proaktivan i reaktivan pristup. E, na taj način možemo se nositi sa budućim epidemijama ovakve naravi. Mislim da je izvješće postalo važno jer smo prije nekoliko dana dobili izvješće o 30 novih slučajeva ebole, a nekolicina slučajeva su iz novih nepoznatih izvora, ne od ljudi koji su već bili zaraženi. Dakle, sustav monitoringa izgleda da nije funkcionirao, a ovi amandmani također pokazuju da se slažemo da e, zdravstvene sustave u ovim zemljama moramo osnažiti i za to trebamo na raspolaganje staviti resurse. Ono što se jasno moramo sredotočiti također je nacionalni indikativni programi o zdravstvu E, koji se također bavi zrastom i pristupom čistoj vodi. Dakle, dok se ove tri zemlje ne stvari napredak na tom polju, e, doista moramo nastaviti na tome inzistirati. E, osim toga, rekao bih da u partnerskim zemljama zdravstvene usluge moraju biti na jedan aktivan način pružene. Ovdje također mislim i na to da bi resursi prihod ovih zemalja mora biti usmjeren na zdravstvene usluge i moramo to naglasiti u dijalogu s, s ovim zemljama. Prije četiri tjedna imali smo sastanak G7 u Njemačkoj i jedan zdravstveni pristup o kojem su raspravljali bavio se usredotočenjem na zdravlje u smislu životinja, poljoprivrede i ljudi. i ne smijemo prviditi kritiku G7, dakle previše se usredotočilo na mogućnost brzog djelovanja, dakle više na to nego na razradu zdravstvenog sektora. Radilo se više o vojnom pristupu, e, da se treba brzo reagirati, da će se tako riješiti sve probleme. A nedostajao je aspekt održivosti, jedan preventivni pristup. Nadam se da će priopćenje komisije e, iz 2010. biti nešto na temelju čega će se raditi. U njemu, među ostalim, se spominje osnažavanje zdravstvenih sustava i sveobuhvatne pokrivenosti zdravstvenim uslugama. Dakle, to je nešto od ključnih stvari, neke od ključnih stvari kojima se ja bavim u svojim amandmanima. Problem koji je uzrokovala svjetska zdravstvena organizacija također je spomenut i mislim da će ehm, ona u budućnosti kao organizacija biti bolje pozicionirana, a rekao bih također da je temeljno istraživanje još nešto na što se više moramo usredotočiti, potrebno nam je više ljekova, kemikalija, jer primjerice otpornost na antimikrobne ljekove je još jedan problem, još nešto ćemo se raspravljalo na sastanku G7 i ukoliko bismo mogli dobiti financijsku posvećenost radu na tome, to bi bilo dobro. Sljedeća točka, e, povjerenik za humanitarnu pomoć Stilianides vrlo je posvećen ovom pitanju, no mislim da moramo osnažiti svoj dijalog s njim kako i zbog toga bi bilo dobro pozvati ga na sastanak našeg odbora kako bismo mogli razgovarati sa svojim povjerenikom o ovome, no mislim da je i on u borbi protiv ebole dobar posao odradio. Hvala. A sada je tu gospođa Sargentini kao naša sljedeća. Sljedeća se javila za riječ. Hvala. Gospodine predsjedavajući, hvala Šarlu na izvješću. Mislim da je Norbert bio u pravu kad kaže da je to nešto što je i dalje veoma aktualno i relevantna činjenica da smo se mi nadali da je Liberija zaista se riješila ebole, a sada vidimo da tomu nije tako. E, to pokazuje da moramo nastaviti rad na oporavku tih zemalja nakon epidemije ebole zarazna bolest e, zajedno sa siromaštom i lošim upravljanjem dovode do katastrofe. To je tako svugdje, a ovdje imamo klasičan primjer za to. I e, svjetska zdravstvena organizacija ne radi što treba raditi e, i zapravo situacija je mogla biti još i gora nego što jest. A to možemo zahvaliti nevladenim organizacijama, one su spriječile još i veću krizu. Zeleni su se u svojim amandmanima usredotočili na restrukturiranje i utjecaj međunarodnih financijskih institucija na zemlje Zapadne Afrike, jer za nas je to jedan primjer toga kako postiže, možete postići to da te zemlje se ne mogu odhrvati ako radite rezove u obrazovanju i u zdravstvenom sustavu onda imate društva i imate populacije koje ne mogu e, adekvatno odgovoriti na krizu. Znači za nas je ključno da se ovo vidi u jednom kontekstu šireg paketa. Inače ćemo e, ponovno imati istu situaciju sa istom bolešću ili nekom drugom zaraznom bolešću tako da ako možemo zajedno s vama e, raditi na tome u ovim kompromisnim amandmanima bilo bi nam veoma drago zato što e, se na taj način širi slika toga što mi činimo ovdje. Još jedna stvar i to ste e, unijeli u svoje obrazloženje i u samo izvješće, to je kriza u krizi, to je činjenica da ljudi ne traže e, pomoć e, liječničku za neku drugu bolest zato što se boje da čim će doći u bolnicu da će se zaraziti ebolom i zbog toga se e, druge bolesti ne liječe i to dovodi do još većeg problema za ta društva zato što ljudi boluju i još manje se mogu odhrvati krizi. ovo izvješće koje ste sada tu e, pred nas iznijeli i naši amandmani. Slažem se s Norbertom, to pokazuje koliko je zanimanje za vaše izvješće i kako želimo da se ono poboljša. I zaista bismo htjeli da ovaj odbor to razmotri u širokom kontekstu, ne u ovom uskom kontekstu, e, hajdemo samo tvrditi kakva je situacija i idemo učiniti nešto. Ne, moramo ponovno izgraditi te tri zemlje u veoma teškom okruženju Zapadne Afrike i e, Šarl rado ću s vama razgovarati o svemu tome nakon ljeta. Hvala. Nijedan član odbora nije se javio za riječ, ali imamo jedno pitanje od strane komisije. Možda možete odgovoriti i dati neke vlastite komentare sada kad ste čuli ove intervencije u raspravi. Da, hvala što ste nam omogućili da kratko reagiramo na ovo izvješće. Kao što znate, komisija je u potpunosti uključena u sve napore da se za borbu protiv ebole kroz različite glavne uprave i pozdravljamo ovaj osnovni smjer u kojem ide ovo izvješće i mislimo da se tu zaista bavimo najnužnim, najsuštinskim stvarima i e, mislim da tu zapravo vidimo i podršku e, nastojanjima Europske komisije na tom planu. Što se pak tiče onoga što je izraženo kao neka bojazan u ovom izvješćima, e, na konferenciji u Njujorku prošlog tjedna donatorskoj Europska komisija je se obvezala da će dati 250 milijuna za ove e, zemlje koje su najjače pogođene za obnovu e, tako da eto to je jedna od stvari riješena i e, što se tiče ovih nekih drugih stvari naše delegacije naše službe su u intenzivnim kontaktima sa vlastima u tim zemljama ali vlasti u tim zemljama su jasno nam rekle mi smo već e, ispregovarali ovo, ne želimo ponovno otvoriti pregovore, imamo druge partnere koje nam daju podršku, posebno e, na planu zdravstva, a Europska komisija nam daje podršku u drugim sektorima i to se zapravo e, jedno s drugim nadopunjuje, tako da za ovaj ciklus programiranja od 2013. do 2018. tu nema, nije bilo nekih zahtjeva da se ovi nacionalni indikativni programi ponovno otvore pregovori o tome. Imamo taj e, fokalni sektor e, zdravstvo u Gvineji, ali u e, Liberiji i Sierra Leone to nije slučaj. Makroekonomska stabilnost, poljoprivreda, električna energija, to je dakle tu, a u e, Sierra Leoneu je tu dodana i sigurnost e, opskrbe hranom. Dakle, imamo snažni fokus e, na socijalni sektor, ali vi znate da je SAD veoma aktivan u Liberiji, Velika Britanija je veoma aktivna u Sierra Leoneu, u zdravstvenom sektoru, a mi imamo tu politiku podjele rada. Dakle, osmišljavanje programa i dalje u skladu sa tom vizijom. Što se tiče ove makroekonomske stabilnosti, znači radi se o ugovorima o dobrom upravljanju, zdravstvo tu je neizravno povezano zbog nekih uvjetovanosti gdje se radi o tom, tim nekim uvjetima za e, isplatu sredstava. Što se tiče amandmana, Što se ovih predloženih amandmana tiče, mislimo da oni uglavnom odražavaju stav komisije. Samo nekoliko riječi o tim e, amandmanima, posebno amandmanu 51 koji je veoma snažan i kaže da postoji neka nevoljkost e, od strane zemalja članica i nedovoljna koordinacija na razini EU. To nije kako mi vidimo stvari svakog možemo kritizirati zbog kasnog reagiranja u onim prvim fazama epidemije. E, glavna uprava za zaštitu okoliša je vrlo brzo reagirala i to je nedavno i potvrđeno na sastanku koji je organizirala ta glavna uprava o tome što se naučeno, naučilo iz ove ebole i to su potvrdile i nevladine organizacije koje su uglavnom bile jako pohvalne što se tiče reakcije komisije. Tu imaju još neki amandmani koji se odnose na ovaj zdravstveni panel, odnosno znanstveni panel za zdravstvo Europske unije, gdje imamo cijeli niz prijedloga za istraživanja znanstvena. Mislimo da bi tu možda se mogli dati neke informacije da se isprave neke činjenične pogreške ako ste voljni, mi vam možemo dati detaljnije informacije o svemu tome. To isto vrijedi i za pitanje žena i ebole, u kontekstu ebole. U mnogim aspektima žene su u podložnom položaju. Što se tiče ebola, eh, ebole na osnovi brojki eh, ne možemo zaključiti da su one posebno pogođene ovom bolešću kako u stanovništvu, e, tako i među zdravstvenim radnicima. Neću sada ići u druge tehničke detalje, ali na raspolaganju smo vam ako mislite da vam možemo, možemo dati neke činjenice. Hvala. Hvala vama. A sada e, ćemo ponovno saslušati zaključne e, primjedbe Charlesa Gerensa. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svim kolegama koji su se javili za riječ na njihovom radu i na njihovim idejama što se tiče e, samog sastavljanja e, izvješća. Nekoliko stvari. Sve što se tiče strukturalnih e, prilagodbi MMF i Svjetska banka su se promijenile od 90-ih na ovamo, ali one su također i promijenile svoje ponašanje i naučile su nešto iz svojih pogrešaka, ali mislim da nije dovoljno ili pitam se, postavljam si to pitanje, trebamo li, trebali bismo zaista definirati neke granice ispod kojih se ništa ne smije nametati Um, stanovništvu. Uh, zdravlje je ljudsko pravo. Ako tako razmišljamo, onda je to nešto što se ne može oduzeti ljudima. I mislim da je to veoma važno načelo koje bismo trebali veoma snažno naglasiti u ovom izvješću i jasno i glasno reći dakle, da je to ta crvena crta ispod koje ne želimo ići. To isto vrijedi i za sve ono što ima veze sa istraživanjem i razvojem e, lijekova i pristupa lijekovima. Što se tiče pristupa lijekovima, to je lako riješiti. Vidjeli smo tu određeni napredak e, što se tiče e, dostupnosti lijekova. Imamo to u ovom sporazumu TRIPS i s vremena na vrijeme bi to trebalo ponovno razmotriti. Drugi argument je tko je odgovoran za provođenje istraživanja i razvoj novih lijekova ja sam također o tome razmišljao u kontekstu nekih e, drugih e, tema. Imamo naravno farmaceutsku industriju e, koja razvija lijekove i ulaže u istraživanja, ali postoje bolesti koje u njihovim očima e, nisu takvih razmjera da bi se njima isplatilo da oni puno ulažu u istraživanje i razvoj. Dakle, to je nešto na što se treba reagirati jer e, radi se o profesionalcima na terenu, ali imamo i politički aspekt. Nisam htio e, se dubinski baviti tim pitanjem, no bilo bi smisla da naš odbor i da se odbori za okoliš i za zdravlje da naprave jedno izvješće na vlastitu inicijativu vezano za to jer to je pitanje koje je veoma kompleksno i ne možemo to riješiti u ovom izvješću on e, izlazi iz dosega ovog izvješća ima cijeli niz e, tema koje nisu se mogle biti obrađene u ovom izvješću no ipak e, htio bih da se E, tu prizna ovo načelo, to je da politička kasta ne može naprosto ne reagirati na ovakvu situaciju. Moj kolega Nojzer je govorio o G7. G7 je e, jedan dugi, polagani e, i kabasti proces. Oni jako mali napredak postižu, ali oni ipak raspravljaju o tome. Oni su uvijek e, do sad e, imali dosta mlačne ideje. A moramo vidjeti kako funkcionira G7, jer ipak tamo se donose važne odluke. No, ne samo oko toga što će se učiniti, nego i oko toga što se neće učiniti. To je dosta važna stvar. Ako G7 želi podijeliti neke ideje, onda se moramo organizirati kako bismo e, kako bismo se pobrinuli da te ideje dobro do G7. Neki ljudi u, mojim, e, u mojoj zemlji, e, odnosno neki članovi G7, G7 se sastao u Bavarskoj, Maurice Ponga je francuz, francuska je članica G7, britanski kolege, talijanski kolege bi trebali ukazati e, na te stvari na razini G7. A što se tiče ovih kompromisnih amandmana, ženama treba dati prioritet. To je posebno važno za e, zemlju u razvoju kako bi se spriječile bolesti i kako bi se naglasila važna, važnost obrazovanja djece. To je veoma važna uloga, tu žene imaju važnu ulogu. Ali ono što me rastužuje jest da u Europi nije došlo e, ni do jednog slučaja ebole i sada to više nikoga ne zanima. A ipak mislim da je ebola nešto što ne smijemo smetnuti suma. Također moramo imati jedan e, skroman pristup. Mislim da mislim to ću reći u izlaganju e, u Europskom parlamentu, što bismo mi učinili u Europskoj uniji da smo mi imali dvadeset tisuća e, oboljelih od ebole. Možete li zamisliti sto ljudi, sto ljudi u Briselu? Kako bismo, što bismo mi učinili s njima? Mi nismo uopće dokazali da smo bolji e, u rješavanju takvih epidemija od e, afričkih zemalja. Moramo biti skromni u afričkim zemljama što su oni uspjeli e, napraviti mi govorimo o žrtvama ali imamo tu stvarne heroje na terenu koji su koristili svoje znanje svoju hrabrost kako bi spasili velik broj života i to je nešto što moramo uzeti u obzir kada definiramo svoje stavove, svoja mišljenja. Dakle, još jednom hvala vam, zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo s vama surađivati. Uvijek imamo konstruktivan duh i on nam omogućuje da razvijemo svoje ideje na jedan pozitivan način, ali mislim da bismo trebali biti e, stvarno čvrsti što se tiče ovih ljudi koji e, su odgovorni na planu borbe protiv e, virusa ebole. Mislim da smo to mogli učiniti ipak više. Hvala Šarl, e, želimo ti puno sreće u pregovorima sa izvjestiteljem o sjeni. E, glasovat ćemo o ovom izvješću 21. 22. rujna. A sada sljedeća točka na našem dnevnom redu je opći proračun, ali gospodin Fernandez nije još ovdje pa ne možemo e, bez njega početi, tako da ćemo sad napraviti jednu kratku pauzu i kad on dođe onda ćemo nastaviti s radom. On bi trebao doći ovdje u 10 i 5, tako da imamo pauzu od oko 15 minuta. Hvala. Hvala Okay. Uzbekistan Now we Sad ćemo nastaviti s našim sastankom, no prije nego što prijeđemo na pitanje proračuna, Imamo kratko priopćenje komisije. Gospodin Nil nije bio s nama na samom početku sastanka, tako da je sad zatražio mogućnost da vam nešto kaže. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedavajući. Zahvaljujem na mogućnosti da nešto samo kratko kažem. Imam jednu informaciju. Drago mi je što članovi odbora i odbore imaju veliki interes za politike za razvoj. Jako važan aspekt u svemu tome je trgovina. Htio sam vam eh, skrenuti pažnju na to da je komisija upravo objavila vrlo dobro napisano izvješće u vezi sa eh, efektima europskog režima trgovine sa zemljama trećeg svijeta, a to je obuhvaća i efekte učinke politike trgovine Ruske unije. Radi se o zanimljivom izvješću. Metodologija nam omogućava da vrlo jasno izračunamo učinak e, generaliziranog sustava povlastica u našoj trgovinskoj politici e, i učinka dakle na države u razvoju. E, obim trgovine sa zemljama u razvoju je prilično velik. Europska unija je veliko tržište za te države. 860 milijuna eura 2012. godine. Važnost trgovine je velika, posebice za manje razvijene zemlje. Biće mi drago tajništvu dati nekoliko kopija ovih, e, ovog izvješća koje je svakako raspoloživo na web sajtu komisije. Objavljeno je prošli tjedan. Radi se o zajedničkom naperu opće uprave Trade i Devko Taxed i sveučilišta u Levnu, Solveja i drugih subjekata iz akademskog svijeta i svijeta istraživanja koji su zajedno surađivali na pisanju izvješća. Zahvaljujem gospodine Nil i zahvaljujem na ovom izvješću. Biće nam eh, drago pročitati ga. Sedma točka na dnevnom redu je opći proračun Europske unije za iduću godinu priprema naših amandmana i mišljenja našeg odbora bit će predmetom razmatranja. Nadamo se da ćemo na taj način imati dodatnu raspravu, a ovdje je vodeći odbor, odbor za proračune. Prošli tjedan je vijeće donijelo svoje stajalište i kao je obično došlo je do velikih rezova u odnosu na prijedlog proračuna komisije. Na svu sreću nije došlo do rezava vezano uz humanitarnu pomoć. A potrebno je da se upravo tako postupa imajući na umu krizu u Siriji, Južnom Sudanu i Jemenu. Vjerojatno se sjećate da smo imali jazu plaćanjima u ovom području, a to se vuklo već nekoliko godina. Sada je sa nama su izvjestitelj za godišnji proračun, gospodin eh, Fernandeš, koji će nam dati pregled proračunskog postupka za ovu godinu. Imamo 30 minuta za druženje s njim i razmjenu mišljenja, a nakon toga u drugom dijelu ove točke na dnevnom redu izvjestitelj za naš odbor, gospodin Arne Litz, govorit će o njegovom pristupu proračunu. Gospodine Fernandež, imate riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ja sam bio u svim odborima, ovo je posljednji odbor e, koji sam posjetio. Došao sam k vama kako bih dobio više informacija s vaše strane i kako bismo imali najbolji mogući proračun zahvaljujući i vama. E, danas imamo trijalog sa vijećem i morat ćemo na taj način pokrenuti proračunski postupak. Podsjećam vas da smo na plenarnoj sjednici usvojili smjernice što se tiče proračuna i to na posljednjoj plenarnoj sjednici. Ja sam tada dobio mandat za pregovore. Naši prioriteti su vrlo jasni. Imamo tri E na francuskom, a to su mali srednja poduzeća, poduzetništvo i poduzetnički duh na francuskom. Unutarnja solidarnost, vanjska solidarnost, to su jako važni pojmovi. Ne smijemo zaboraviti važnost proračuna i koja je tu odgovornost Europske unije. Pogotovo što se tiče događaja u Siriji, Sudanu i općenito izvan granica Europe, ali u neposrednoj blizini. Jer znamo što se događa u svijetu općenito. Komisija je predložila prijedlog 27.5. Onda je vijeće učinilo neke rezove. Na svu sreću e, nisu rezane neke proračunske linije, ali došlo do smanjenja sredstava koje su potpuno neprihvatljiva. Proračun je limitiran 1% BDP-a, dok SAD imaju e, proračun od 20% BDP-a. Radi se o jako važnom proračunu jer 94% je za ulaganja, a samo 6% pokriva administrativne troškove. Proračun EU ima veliku dodanu vrijednost. A Unatoč tomu što imamo limitirana sredstva, Europska unija može biti najveći donor u čitavom nizu sektora. vrlo često mi našim građanima eh, ne govorimo sve detalje, ali što se tiče rokova 3.9. odbori trebaju eh, podnijeti amandmane 20.9. će se pripremiti rezolucija, a E, glasovanje u odboru e, za proračune bit će od 28. do 30.9. 12. i 13. 10. glasovat ćemo rezoluciju 28. listopada imat ćemo glasovanje u plenoj sjednici. Od 29. 10. do 18. 11. imat ćemo razmatranje. Unutar proračuna mi krećemo od pretpostavke da će vijeće e, poštivati i preuzeti obaze. Što to znači? Vijeće komisije i parlament e, sklopili su sporazum što se tiče problema oko plaćanja. Nadam se da će vijeće poštivati taj sporazum. U tom sporazumu postoji maksimum neplaćanja e, od 2 milijarde. 2015. dakle ove godine bit će 20 milijardi. To je stvarno neprihvatljivo, prava je sramota to što se govori o plaćanjima koji ne bi trebali biti problemi jer e, pakta sunt servanda, a kad imamo tri institucije koje su se dogovorile, onda znamo da kad treba nešto platiti radi se kao o um, računu koje se treba platiti za uslugu koja je već pružana. Radi se o novcu koji treba biti isplaćen, a plaćanje je logična posljedica obveza. Zato je neprihvatljiva ova situacija kad mi moramo govoriti o ovom problemu neplaćanja. Ovaj problem bi se trebao riješiti čak i bez toga da parlament uopće o tome raspravlja. Još jedan problem, mi smo donijeli višegodišnji financijski okvir, on je bio nešto niži zbog fleksibilnosti. A što je to fleksibilnost? To su instrumenti fleksibilnosti koji se koriste i koji obuhvaćaju e, po prvi put mogućnost da koristimo neiskorištene iznose od proračuna prethodnih godina. Do sad nismo imali tu mogućnost e, jer e, novac koji nije iskorišten iz prethodne godine ulazi u ukupnu svotu koja se onda može koristiti za političke ciljeve. Kreće se upravo te pretpostavke da će vijeće poštivati višegodišnji financijski okvir i da će poštivati preuzete obveze. Dakle, da će poštivati ono što mora poštivati. A to su izjave koje je samo vijeće dalo. Jer e, bilo bi logično da vijeće poštuje datu riječ. Konkretno sada što se tiče ovoga odbora. U nacrtu proračuna komisije imamo velika povećanja iznosa što se tiče i plaćanja i obveza u sklopu suradnje za razvoj za dugoročne inicijative Europske unije. A imamo čak i više plaćanja u sklopu humanitarne pomoći i hitne pomoći. Imamo i e, pričuvu za pomoć koja će se povećati za 106% što se tiče plaćanja. To obuhvaća i problem jaza u plaćanjima. Ja ću svakako čuti što vi mislite o tome, ali pretpostavka je da je tu došlo do nekih rezova u nekim proračunskim linijama. Rezove je izvršilo vijeće. To je neprihvatljivo i ja želim ovdje obraniti nacrt proračuna koji je predložila komisija. Sada će vaši amandmani morati biti ciljani kako bismo postigli naše e, prioritete. Vijeće je ukinulo instrument za suradnju i razvoj, ukinulo je obveze u vrijednosti za 39,8 milijuna, 143 milijuna plaćanja također u ovom sektoru. A što se tiče inicijative za um, samopomoć, vijeće je smanjilo iznos za 50 tisuća eura, ne znam zašto, ne znam zašto imamo taj simbolični rez. Izgleda kao da sve proračunske linije uđu u nekakav softver i onda pomoću algoritma softver bez ikakvog kriterija vrši rezova i onda smo dobili tu svotu od 50.000 eura smanjenja. Izgleda kao da se vijeće upravo ovako ponaša. Onda imamo rezervu za hitnu pomoć. Ovdje nije došlo do rezova. Naravno, treba biti dovoljno novca za hitne slučajeve i za humanitarnu pomoć i ako je potrebno treba ćemo koristiti instrument fleksibilnosti. Evo to su moje ideje. Vjerujem da vi imate neke prioritete koji se dobro uklapaju u mandat za pregovore. Ne smijemo zaboraviti kakve odgovornosti imamo. Mi moramo biti na visini naših eh, odgovornosti. Što se tiče hitnih slučajeva, Vijeće i komisija vrše rezove od 1% godišnje. To je njihov cilj, ali ne smijemo zaboraviti da su tu i agencije koje moraju biti u stanju vršiti svoj mandat sa sve manje raspoloživih resursa. Dakle, moramo shvatiti koliko koštaju ti rezovi, jer učiniti rez u vezi s agencijom, znači da agencija više neće moći e, obnašati svoje dužnosti, a to će proizvesti i nekakve troškove. To je razlog zašto bismo trebali imati ciljane rezove po agenciji, a ne općenito rez za agencije. Hvala gospodine Fernandez. Sada ćemo čuti što misli komisija. Imamo e, četiri minute za naše govornike. Prvi govornik gospodin Schwarzenbrunner iz opće uprave Eko. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Htio bih se samo pridružiti onome što je rekao gospodin Fernandez i ja također zahvaljujem na vašoj podršci. Zahvaljujem na vođenju tijekom teške situacije prošle godine. Znamo da smo imali poteškoće s plaćanjima i trebali smo usvojiti teške mjere koje su trebale imati nekakve efekte na terenu. Neki efekti još nisu nastupili, ali efekt je bio vrlo snažan za naše partnere koji nisu dobili novac na vrijeme. Zahvaljujući vašoj podršci mi smo uspjeli prošle godine ojačati, e, poboljšati situaciju, imali smo bolju situaciju u proračunu, a ove godine imamo jednak, znak jednakosti između plaćanja i obveza. Dakle, već ove godine zahvaljujem dakle svima vama na podršci zato što smo uspjeli e, primijeniti ove mjere. Imamo i prefinanciranje za e, međunarodne organizacije E, Crveni križ, na primjer, i čak za njih je teško shvatiti kako humanitarnu promoć treba provesti na vrijeme, e, trebate imati pošiljke koje će stići do odredišta, ali za to je potreban novac. A vi to znate, znate jer ste nam uvijek dali podršku. E, mjere olakšanja situacije će se provesti ove godine, 2015 a na temelju predloga komisije e, da imamo proračunsku liniju u kojoj će biti veći iznos za plaćanja. E, to je, će biti stajalište za početak iduće godine, tako bismo riješili problem neisplaćenih svota u ovom e, instrumentu predfinanciranja za velike organizacije onda ćemo se vratiti na stabilniju situaciju. E, u humanitarnom djelovanju moći ćemo započeti bez ikakvih umetnih konstrukcija ili financijski motiviranih e, zakašnjenja. Želim pocrtati važnost činjenice da smo imali e, rezervu za hitnu pomoć to nije bio slučaj ove godine ni prošle godine. Do 2012. godine e, to nije bio stvarni problem jer tijekom godine u različitim područjima politike prije nekoliko godina imali smo nekoliko e, otvorenih plaćanja koje su se mogli prenijeti e, kako bi se riješilo pitanje rezerve ali imamo i neke zaostatke iz kolege e, opće uprave za proračun ove godine. Možda to neće biti moguće zato što su sve, sva područja politika već e, prilično e, u teškoj situaciji, dakle to prepuštamo za sljedeću godinu. I također rezerva za hitnu pomoć nije još potpuno skladu sa onome što smo predvidjeli u odborima nemamo realističnu perspektivu da će doći do plaćanja kojima ćemo riješiti potraživanje, odnosno fakture koje su još neplaćene. I u ovom instrumentu rezerve imamo dobre vijesti, imamo sada pravi instrument koji će odgovoriti na nepredviđene okolnosti, na katastrofe ili bilo što nepredviđeno što se može dogoditi. I da ćemo na taj način e, povećanje e, onih sredstava koji trebaju biti plaćeni zbog e, krizne situacije u kojoj se nalazimo. Nakon sirijske krize postalo je vrlo jasno da, moramo imati nove prioritete. Imamo 4 milijuna Sirijaca koji su otišli iz zemlje, od toga 2,5 milijuna djece. Mnogi su izgubili sve što su imali, nemaju pristup školi i to je najveći rizik. Postoji rizik izgubljene generacije. Ehm, Obrazovanje je novi prioritet u humanitarnom području, a komisija je u stalnom kontaktu s vama u vezi s tim pitanjem. Najavljeno je nedavno da će u idućem proračunu iduće godine imati razinu od 3% e, sredstava koje će se dati u te svrhe. Tu postoje i e, drugi problemi e, sa nedovoljnom razinom sredstava ali to već znate. Dakle, ovo je dobar prijedlog komisije, moramo to reći, vezano uz rezervu za hitnu pomoć, ali vi ste to također e, spomenuli. U vijeću su također prizni ovo stajalište i mislim da će to biti rezultat za proračun 2016. u sklopu pregovora. Hvala. A sada iz opće uprave Devko, gospodin Ajih, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući što ste mi dali riječ i zahvaljujem i izvjestitelju na onome što je rekao. Rekao je podatke. Što se tiče DG devko mi smo predstavili proračun koji je u skladu sa višegodišnjim financijskim okvirom i sa općenitim planiranjem tu su se odrazile neke promjene u skladu s prioritetima koji su određeni. Izvjestitelj možda ima osjećaj da tu postoji nekakav algoritam kojim se vrše rezovi u proračunu, u vijeću. Ali zapravo da, postoji sustav e, postoji uređen način na koji mi vršimo rezove. Višegodišnji financijski okvir e, ima neke uvjete koje se nekad ne mogu poštivati. I zato imamo i neka, neke obveze vezano uz Južnu Afriku. Mi pokušavamo koncentrirati pomoć e, u četiri godine pomoću frontloadinga. Tako se krećemo prema e, boljem razvoju ovakve suradnje. Tu postoje mnogi detalji. Politika koju želimo provesti ne može se zapravo provesti. S druge strane imamo e, prilično teške odnose sa Južnom Afrikom i e, zbog ovih rezova sigurno se situacija neće poboljšati. Isto vidimo u pogledu Latinske Amerike, ovdje su rezovi nešto manji, ali ovdje imamo Peru, Ekvador i Kolumbiju e, za koje postoji rizik da će se e, njihov status ubrzo promijeniti i zato ovdje prijete također rezovi još e, rezova ima što se tiče obveza u pogledu e, lokalnih vlasti, smanjenje od 13%, dakle 8 milijuna. Ovo je proračunska linija koja je već teško pogođena nedostatkom e, obveza za plaćanje, zato što imamo čitav niz projekata koje nismo mogli privesti kraju ili je došlo do velikih kašnja zbog nedostatka sredstava za plaćanja. E, to je problem decentralizirane suradnje u formulaciji koja je nedavno predviđena. Posljednji rez što se tiče obveza obuhvaća linija za potporu CI prethodnih godina smo uvijek bili ispod e, predviđenog, predviđene granice. A sad ovdje imamo e, veću važnost e, ove institucije. Sad imamo 5 milijuna više, ali taj iznos nije odobren. Imamo čitav niz projekata koji su u samoj početnoj fazi trebamo izvesti razne studije, revizije. Sve to um, obuhvaća uh, tekuće upravljanje ovim projektima. Um, moj kolega Walter je nešto um, bolje pripremljen od mene. Što se tiče EFKO-a, predviđa se nedostatak od 25% naših uh, sredstava za plaćanje. Trenutno se nalazimo na polove ove godine, ali ipak imamo 70% izvršenja e, plaćanja. Neke linije što se tiče e, sigurnosti hrane i drugih linija su već ispod određene granice i tu će biti još dodatnog smanjenja sljedećih tjedana. Vjerojatno tijekom ljeta kad više nećemo imati sredstava na raspolaganju. Proračun koji je predstavljen za iduću godinu načelno je u skladu sa iznosima predviđenim u višegodišnjem financijskom okviru. E, cilj je da se plati čitav backload i sve račune koji će e, dospjeti iduće godine. Trebali bismo bolje riješiti ovu krizu koja, u kojoj se nalazimo i upravo zbog toga predvidjeli smo 600 milijuna više, odnosno to će biti e, sredstva koja će nedostati ove godine. E, vijeće je predložilo smanjenje od 200 milijuna, a iduće godine na svu sreću imat ćemo manji problem, ipak e, on će i dalje postojati, nažalost, upravo kao i ove godine. Mislim da je važno opet dobiti povjerenje naših partnera, posebice važno je da imamo e, izjednačenje prihoda i rashoda, kao što je rekao izvjestitelj, na taj način moći ćemo i dalje voditi političko djelovanje koje smo predvidjeli. Zahvaljujem. Sada idemo na gospodina Lica koji će dobiti riječ, ali Prvo želim pitati želite li postaviti neko pitanje gospodinu Fernandežu jer sad on mora otići prije kraja ovog sastanka. Želite li možda postaviti neko pitanje izvjestitelju ili komisiji? Nakon e, gospodina Lica naravno ćemo imati jako puno vremena za raspravu. Izvolite. Hvala. Gospodine Fernandez, vi ste rekli da ne dajemo dovoljno informacija građanima vezano uz najveće donore u svijetu. Možda je to tako, ali ja želim naglasiti to da sada je Finska smanjila pomoć za razvoj za 41%, a danska vlada čini isto upravo sada. Čini mi se da ako sada se počnemo hvaliti time da smo najveći donori, e, to stvarno neće stvoriti dobru atmosferu. Poanta je u tome što rezovima mi riskiramo to da ćemo izgubiti povjerenje koje smo dobili od naših partnera u našoj suradnji. I zato želim zahvaliti komisiji koja nam je rekla koliko su veliki bili rezovi i e, što će to značiti za naše partnere. Gospodin Noizer, izvolite. Ja, vielen Dank, e, Hvala, gospodin Fernandez. Zahvaljujem na bavljenom poslu. Kako ste vi prikazali stvari, ostvaren određeni napredak, iako se možda radi o manjem napretku, ali tu je e, pitanje instrumenta za fleksibilnost, što je dobra stvar. Nemam zapravo pitanja za vas, zanima me više kakva je situacija u pojedinim izaslanstvima na terenu. Imali smo neke projekte od kojih smo odustali zbog nedostatka financiranja, pa što to znači za vjerodostojnost? Nevladine organizacije su također tu i mislim da stvari ne mogu funkcionirati na ovaj način. Moj bi zahtjev bio da u raspravama s vijećem morate reći kakva je situacija na terenu za izaslanstva Europske unije. Gdje izaslanstva vrlo diplomatski e, govore o tome, no radi se o mogućnosti nedostatka vjerodostojnosti za Europsku uniju koja postaje sve manje pouzdana zbog rezova osobito strane vijeća. Gospodin Görens i zatim gospodin Leeds. E, jako mi je bilo drago čuti komentare gospodina Fernandeža, našeg izvjestitelja mislim da je zapravo najboljim riječima opisao ovu situaciju. Što se tiče proračuna za pomoć za razvoj, rekao bih da nam brojke svakako nešto govore, ali ne govore nam o tome i da li imamo dovoljno novca na raspolaganju ili ne. Ako zauzmemo vrlo oprezan pristup e, rashodima, tada je moguće uštediti i nadoknaditi određene neuspjehe. 2014. još više i 2015. bile su izuzetno teške godine jer nikad nismo imali toliki broj humanitarnih kriza kao te dvije godine. Sirija, Libija, Južni Sudan, Srednjoafrička republika. Došlo do cijela eksplozije kriza što je značilo da smo se morali osloniti na europski proračun bilo bi zanimljivo čuti jednu kvalitativnu analizu tih kriza i onih situacija gdje nismo mogli dostatnu potporu pružiti zbog nedostatka sredstava. Rekao sam to malo čas kada I što se tiče predloga gospodina Lica, mislim da moramo biti eh, da vrlo politički u našoj kritici vijeću. Komisija daje sve od sebe sa onime što ima na raspolaganju, no vijeće je zapravo kamen poticanja. I doista mislim da nam stoji na putu u tom smislu. Gospodin Lic, izvolite, pa će gospodin Fernandeš odgovoriti. Dobro jutro, hvala vam na objašnjenjima Ja sam u situaciji gdje sam morao zauzeti ću morati zauzeti stav o ovome. I jedna stvar koja ste govorili je jaz u sredstvima za plaćanje i preuzimanje obveza. Prikazali ste nam situaciju sa pomoći za razvoj primjerice što se tiče hrane. No ove godine došlo je do toga da smo polovinom godine zatekli se u situaciji gdje, kao što je gospodin Neuser spomenuo, gdje bismo trebali optimalno iskoristiti sredstva na raspolaganju. E, je vous e, Hvala. Mislim da zapravo dijelimo iste ciljeve. što se tiče i vijeća i ciljeva država članica. Usvajamo višegodišnje financijske okvire. E, vijeću za to treba pristanak sviju. Pa kako je moguće da imamo situaciju gdje države članica koje su se složile s višegodišnjim financijskim okvirom se kasnije protive proračunu? imamo velik broj država članica koje su još uvijek protivne proračunu, e, čak i proračun poštuje višegodišnji financijski okvir. Mm, možemo reći da su države članica X ili Y se protivile proračunu i to će biti istina. Za humanitarnu pomoć imamo također proračun a države članice imaju i svoje proračune. I naš proračun se financira doprinosima, a države članice mogu također odlučiti srezati svoju humanitarnu pomoć. To je na njima, to je njihova odluka. Što se tiče problema plaćanja 2014. i naslova 4, imali smo zaostatak plaćanja, što je doista sramota, 650 milijuna, koliko ja znam. I to je doista sramotno. To dakle znači da gubimo na vjerodostojnosti stvari koje smo potpisali, za koje smo preuzeli obvezu trebaju biti podmirene. To je naša pravna obveza. I doista smo imali velik problem sa zaostatkom u plaćanjima. Što se tiče vijeća. To sam već rekao. I nadam se da će međuinstitucionalni sporazumi koje imamo napismeno, da će ih se barem, da će ih barem vijeće poštivati. Dali smo sve od sebe da se izborimo za pričuvu pomoću nuždi i ravnotežu koju pokušavamo postići, ali dolazi do nekih rezova koje je teško shvatiti. U naslovu 21.04.05 migracije. Imamo zaostatak plaćanja od 5 milijuna, zatim rezove od 5 milijuna eura, 200 milijuna eura sredstava za preuzimanje obveza, ali ponovno vjerojatno se radi o automatiziranim iznosima koje vijeće dobiva i jednostavno im na kraju izbacuju rezove. Dakle, neke linije ove godine to neće osjetiti, jer želimo odaslati političku poruku. Dakle, u amandmanima moramo razmotriti doprinos razvojne humanitarne pomoći kako bi se nosili izazovima koje pred nas postavlja pitanje migracije i to moramo staviti u svoje amandmane, moramo razmotriti stavove odbora i još uvijek imamo vremena za to. I mislim da neprestano moramo biti u kontaktu i morat ćemo pregovarati o svojim amandmanima i na sastancima mirenja. Cilj vanjske solidarnosti je jasan, humanitarna pitanja su naša zadaća i ne možemo prihvatiti rezove što se tiče toga, niti što se tiče pitanja migracije. Gospodine Gorens, u potpunosti se slažem s onime što ste rekli. Moramo razmotriti ono što nismo uspjeli napraviti zbog nedostatka sredstava. A to se mislim nadovezuje donatno na ono što sam rekao. Kada nešto ne učinimo, to kad kada više košta nego da učinimo nešto malo. I ovdje snosimo troškove toga što nismo ništa učinili. I nastavit ćemo snositi te troškove ukoliko ne napravimo ništa vezano uz djecu koja će ostati bez obrazovanja. Ovaj šokantan broj djece u Siriji koja su ostala bez ičega, ako tu ništa ne poduzmemo, e, doista ćemo u budućnosti morati to skupo platiti. Sada je dakle vrijeme da djelujemo. E, zahvaljujem vam i dalje ćemo nastaviti zajednički raditi na ovome e, kako bismo stvarili svoj cilj najboljeg mogućeg proračuna i kako bismo imali proračun koji poštuje i obveze i pravila i izjave vijeća a istodobno on mora poštivati višegodišnji financijski okvir. Instrument za fleksibilnost i obveze koje smo preuzeli u svom mandatu, osobito pitanje vanjske solidarnosti. Hvala vam. Zahvaljujem vam, gospodine Fernandez, čini se da se svi slažemo, odnosno odbor i vi. Pa ćemo preći na drugi dio ove stavke, gospodin Lidz ima riječi. Zahvaljujem gospodine Fernandeš. Govorit ću na posljednje točke koje sam čuo i to na njemečkom, što mi je mnogo lakše kad se bavim ovim temama, ali dotaknut ću se i pitanja obrazovanja, jer naš odbor to doživljava kao prioritet. Dakle, zahvaljujem prije svega svim kolegama koji su sudjelovali i doprinijeli ovome. Prije nego što se pozabavim amandmanima, imamo dva temeljna problema koja bih naglasio, koja su već spomenuta. Jedan je da kada pogledamo amandmane, moramo imati na umu, i to osobito u raspravama, u trialogu, da je prvi problem koji sam već spomenuo, sve veći jaz između preuzetih obveza i plaćanja. Dakle, to je velik problem, prije svega moramo pokušati pozabaviti se time u 2016. Dakle, ukoliko su plaćanja niža od preuzetih obveza, to bi moglo dovesti do daljnjih kašnjenja u plaćanjima, što želimo izbjeći, kao i kašnjenjima s projektima. E, zamislio da se s ovime pozabavimo dobro, jer ćemo moći razmotriti naknadne troškove zbog odgađanja određenih projekata. I ova suradnja je ključna. Bilo kakvi rezovi u proračunu 2015. mogli bi dovesti do kašnjenja s plaćanjima. Tako da ne možemo prihvatiti stav vijeća. Drugi je problem sve veći sukob u Južnom Sudanu, Jemenu, Siriju, Iraku i s migratornim tokovima. Europska unija mora reagirati na katastrofalnu humanitarnu situaciju i povećati proračun za pomoć u nuždi. Vijeće je već e, dobro reagiralo, barem nije nikakve rezove dalo i poput izvjestitelja ja želim da se poveća proračun za humanitarnu pomoć. Moju su amandmani sljedeći. Pozivam sve da provedu proračun koji je predložila komisija. što se ti tri konkretna instrumenta tiče, tražim dodatno povećanje proračuna. Dakle, što se tiče migracije i azila, proračun bi trebao biti povećan na temelju prijedloga komisije. 45 milijuna i 200 milijuna za preuzete obveze, te 220 milijuna i 560 tisuća za plaćanje. I moj amandman bi davao da 49 milijuna i govornik je prebrz za prevoditelje. Lokalna tijela uključena su također u predlog komisije 60 milijuna, 291, 800 milijuna, i u mojim amandmanima trebali bismo imati 66 milijuna i 291 tisuću za preuzete obveze i 20 milijuna i 160 za plaćanja. Dakle, želimo jednostavno imati učinkovitu proračunu, provedbu proračuna 2015. i uključiti lokalna tijela u to što je više moguće. Za to je potrebno osposobljavanje, osobito što se tiče antikorupcije, poboljšanje infrastruktura, pružanje boljih usluga. Treći najvažniji amandman tiče se povećanja humanitarne pomoći, dakle humanitarne krize, osobito u sukobljenim područjima. Imamo potrebe za 8 milijuna u Iraku, i tražimo povećanje od 55 milijuna eura kako bi se na raspolaganje mogla staviti hrana, voda, ljekovi, a dio toga trebao bi biti upotrebljen i za obrazovanje, kao što su već neki spomenuli. Oko 1,95% humanitarne pomoći, dakle bi trebalo ići na obrazovanje, odnosno trebalo bi doći do povećanja jer socijalisti također traže povećanje, a to će uključivati mobilne škole i stvaranje mogućnosti za djecu u ratom zahvaćenim područjima, osobito u Siriji. I ta djeca bi dakle mogla se tako obrazovati. To su ključne točke i zahvalio bih predstavnicima komisije, izvjestitelju iz odbora za proračun i rade se daljnji suradnji što se tiče pilot projekata koji su spomenuti, e, rekao bih jedna stvar, a to je da gledamo koji projekti pripremne radnje mogu biti u 2016. provedeni i ja ću sa drugim kolegama sastaviti svoje stalište tijekom dana i mislim da ćemo imati izmijenjeni rok za amandmane 29. je to trenutno i radujem se danje raspravi. Hvala. Zahvaljujem. Saslušat ćemo izvjestitelje u sjeni, gospodin Görens. Zahvaljujem. Eto, nisam siguran da li bismo ovo trebali e, opisati kao nešto što nema snage, što nije iskreno, što nije uvjerljivo. Koliko smo vidjeli, vijeće jednostavno ne poštuje svoje obveze i priča nam priče. Primjerice, što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, nismo dobili što smo željeli. Gospodin Rompuy je došao na konferenciju predsjednika otvorenu za sve, kako bi to objasnio, i rekao nam da zna da nismo dobili što smo željeli, ali države članice mogu to kompenzirati kroz svoju javnu pomoć za razvoj u skladu sa obvezama koje su preuzete i konsenzusom za europski razvoj. Ali na kraju ispada da prosječni doprinosi i proračun Europske unije i nacionalnim proračunima zapravo opadaju. Tako da nam se ovdje pričaju priče. Što to zapravo znači? Prije svega, više ne možemo e, objašnjavati da se ovdje ne radi o Europi. Jer kada izađem iz ove prostorije na Plas Luksemburg, prva osoba koja vam pristupi na ulici pita vas kako se nosimo s potencijalnim krizama sljedeće godine, morat ćemo joj reći nemamo za to sredstava u proračunu. I za to će okriviti Europsku uniju, ali nije kriva Europska unija, kao što ste gospodine Fernandeš sami rekli u uvodnim izjavama radi se državama članicama koje bi trebale biti okrivljene koje snose odgovornost za ove neuspjehe. One snose odgovornost zbog nesposobnosti da održe svoje obećanja. Dakle, lijepo je govoriti, spominjati prioritete pred nama i povećanju humanitarne pomoći, ali ukoliko želimo doista iskreno reagirati na zahtjeve koji će biti pod nas, pred nas stavljeni sljedeće godine, to znači da su nam potrebna sva sredstva moguća na raspolaganju proračunu kako bismo se nosili sa krizama sljedeće godine, a ne da samo nastavljamo sa poteškoćama iz prošlosti. Svi traže novu strategiju za Bliski istok, Sjevernu Afriku i potreban nam je jedan integrirani pristup ali naravno da to ne možemo činiti s manje novca. Odakle nam novac ako se na europskoj razini ništa više ne izdvaja, a na razini država članica također dolazi do odbijanja sudjelovanja. Vidjeli smo tijekom rasprave o organizacijama solidarnosti kako države članice na to reagiraju. Još jedna stavka, gospod, sporazum je gospodarskim partnerstvima. Kada oni stupe na snagu, doći će do nižeg prihoda u afričkim državama koje su potpisnici tog sporazuma. I nakon što ga se ratificira i stupi na snagu, ti sporazumi dovest će do nižih razina prihoda u državama partnerima. Dakle, sve je lijepo kad pričamo o tome, ali našem fondu za razvojnu pomoć možemo kompenzirati, barem djelomično, e, za te gubitke. No, kada se ova sredstva upotrijebe za, nadoknadu ovih gubitaka u zemljama, e, pomanjkat će nam negdje drugdje. Dakle, morat ćemo donijeti odluku i raspravljati raspraviti o tim potpunim potrebama za razvoj zdravstvenog sektora u najmanje razvijenim zemljama, no tada nećemo imati na raspolaganju novca. Mogao bih nastaviti u ovom smjeru, ali zaključak je da ne želimo slušati priče. Budimo vrlo kritični, ne želim biti dakle vulgaran, ali moramo biti vrlo otvoreni, izravni naspram komisije i na našim zasjedanjima na plenarnoj. Jednostavno moramo reći istinu, ono što mislimo i prije srednjoročne financijske revizije izvršiti pritisak. Dakle, komentari iz nas nas zavode i mi moramo biti jasniji. Mogli bismo pogledati što nam je obećano i što je doista ispunjeno. Dakle, ako nismo dobili za zajedničku ribarsku politiku, možemo dobiti nešto više iz država članica. No, to jednostavno nije istina. Hvala, gospođa Hvala, gospodine predsjedavajući. Mislim da bismo trebali biti zadovoljni ovim prijedlogom komisije, barem što se tiče ovih odobrenih sredstava za plaćanje, jer barem je to obuhvaćeno ovim linijama, odnosno stavkama za razvoj. I to bi nam trebalo omogućiti da riješimo ova zaostala plaćanja. Istina je da imamo 261 milijun eura u ovom e, vfo e, za e, naslov 4 imamo tu ipak neko fleksibilnosti. Trebali bismo te novce iskoristiti kako bismo više novca predvidjeli za vrlo brižno odabrane ciljeve. Moramo se također e, prisjetiti činjenice da i odbor AFET e, ima interes, je zainteresiran da se povećaju odobrena sredstva u proračunu i što se tiče ove situacije u Palestini bismo mogli očekivati neka povećanja. Pozitivna je činjenica da je više odobrenih sredstava za lokalne e, vlasti kao što je predložila i komisija, no ono što nas zabrinjava je da u ovom instrumentu za razvoj je došlo do smanjenja što se tiče zaštite okoliša. i e, klimatskih promjena. To je problematično i trebali bismo to ponovno razmotriti. što se tiče ovih administrativnih odobrenih sredstava, to baš nije jako popularno, ali potrebno nam je i to. I to jest e, povećano i to je pozitivno. A pitanje onih zemalja gdje e, je e, prosječna plaća manja od prosječne, inače govorimo o južnoameričkim zemljama, koje nisu e, nama prioritet e, na razvojne suradnje jer su sada oni ušli u tu kategoriju. Mnogo smo govorili o humanitarnoj pomoći, to je veoma važno. Pozdravljam činjenicu da komisija želi ulagati u Siriju i e, posebno u djecu u Siriji postoji taj rizik eh, da imamo izgubljenu generaciju toj zemlji, dakle djecu koja eh, neće proći eh, kroz školovanje, ali ipak trebamo ponovno razmotriti odobrena sredstva za humanitarnu pomoć. Gospodin Fernandeš i gospodin Lid su već spomenuli imigraciju i tu definitivno trebamo više, veća odobrena sredstva Gospođa Hojba, izvolite. Još samo jedna stvar, e, nešto mi je palo na pamet. Ondre je rekao da ove stavke u proračunu za podršku lokalnih vlasti su povećane, ali da je došlo do rezova u zaštiti okoliša i klimatskih promjena. Moje pitanje se odnosilo na to jer to je veoma važna stavka za budućnost i bilo bi mi veoma drago kada na ovom području bismo mogli povećati e, sredstva predviđena proračunom. Hvala. E, nitko se više nije javio za riječ, tako da će sada gospodin Lic e, samo nešto reći zaključno. Drage kolege, hvala. Gospodin Gerens, vi ste vrlo precizno to sve opisali. Mi moramo sada e, doći do zaključka kako ćemo nastaviti e, e, kako ćemo dalje razmotriti tu financijsku situaciju. I naši kolege su rekle da bi trebalo uskladiti e, druga proračunska sredstva i proračunska sredstva Europske unije za razvoj i e, što se pak e, tiče ovog proračuna za sljedeću godinu gospodin ne govori u mikrofon Dakle, moramo se dogovoriti oko ovoga što su rekle kolegice. Hvala, imamo još e, vremena, pa pitam komisiju, želi li možda njihov predstavnik nešto da reći? Pa nemamo nekih pitanja, samo bismo htjeli izraziti svoju zahvalnost e, na činjenici da su inicijative pozdravljene i također da postoji ta namjera da se poveća proračunska sredstva za, za razvoj. Mi e, ćemo morati definirati prioritete veoma pažljivo. Znate da 20% proračuna se uvijek stavlja na stranu, to su operativne pričuve kako bismo mogli odmah reagirati na one manje nove krize do kojih dolazi imamo još i neka sredstva za hitne situacije ako dođe do nekakvih velikih kriznih situacija. I sljedeće godine će biti, će biti jako teško to provesti jer još imamo te preuzete obveze e, vezane za e, Siriju. Imamo strategiju e, komisije koju smo predstavili sa ovim paketom od milijardu i sto milijuna tokom dvije godine i imamo sljedeće godine 200 milijuna kako bismo e, osigurali e, da se ovih 900 milijuna također potroši kako treba. To je veoma važno. Dakle, sve ono što bi moglo osnažiti ove nove prioritete vezane za e, obrazovanje u humanitarnom kontekstu bi zaista bilo jako dobro došlo jer bi to omogućilo da mi naš tradicionalni način provedbe osnažimo. Znači mi moramo moći reći ljudima kamo ti novci idu jer e, je snažan sustav nadzora i ipak e, mislim da smo kroz ovu inicijativu Djeca za mir e, postigli odlične rezultate dobila je ona i nagradu za mir i mislim da je to e, jedan, jedna dobra vježba za veće, veća ulaganja u obrazovanje u kriznim situacijama u tom kontekstu. Dakle, drago nam je da možemo s vama surađivati i e, dat ćemo sve od sebe da se to zaista i ostvari. Hvala. Dakle, Ponedjeljak 20. Eh, srpnja, dva podne, je krajnji rok za dostavu amandmana, a onda će eh, članovi dobiti tekst nacrta mišljenja i prvi rujna u podne je krajnji rok za dostavu amandmana i onda imamo proračunske amandmane do 3. rujna i kada ćemo imati priliku da o svemu tome raspravimo. Dakle, to je vremenski raspored. Sad moramo pričekati 10 minuta prije nego što počnemo s glasovanjem, zato što smo rekli da se da glasovanje počinje u 11.15, dakle pauza od 10 minuta.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 Uh, U redu, možemo početi s glasovanjem, no prije toga bismo trebali vidjeti da li oprema funkcionira i predlažem da odmah nakon glasovanja nastavimo s radom. Oni koji se slažu s time e, mogu glasati da i protiv. Dakle, sada glasujemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Gospodin Preda nema opremu. Da, ali imamo samo jedno pojedinačno glasovanje na kraju, ali izgleda da oprema radi, tako da zatvaram glasovanje. 19 za, nitko protiv. Dakle, imamo sad prvo glasovanje o ulozi lokalnih vlasti u zemljama u razvoju, u suradnji, e, razvojnoj suradnji. E, Eleni Teo Harus e, je izvjestiteljica. Počinjemo s glasovanjem. Dakle, prvo imamo amandman 20. Oni za, molim dignite ruke. Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usva se. To znači da 21 i 22 se ne razmatraju, 23 za, protiv, suzdržani, u se. 24 za, protiv, Suzdržani. Usva se. 25. Da, za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Kompromis 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Onda idemo na kompromis 9. Ne, amandman 27. O njemu također moramo glasovati za, protiv, suzdržanim, usva se. 29. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda imamo kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 38. Nismo li imali da, to je povučeno, znači 38, tko je za? Tko je protiv? 38. Amandman 38. Jer je usvojen kompromis 8 i onda se 37 ne razmatra. I onda prelazimo na amandman 38. U redu, znači ovo je bilo obuhvaćeno kompromisom 8. Znači amandman 38, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 41. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 je sljedeći na kojem glasujemo za, protiv, Suzdržani? Imamo dosta suzdržanih, morat ćemo to provjeriti elektronski. 44. Elektronsko glasovanje. Osvojeno je 12 i za suzdržanih 9. 45 za protiv protiv, suzdržani. Nije baš bilo jasno jer neki su ljudi glasovali dva put. 45. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 13 je povučen. 47. Tko je za? Tak, povučen je. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 66, a ne, ne, da, da, da, on e, se ne razmatra. 67 je sljedeći amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, sad idemo na uvodne izjave. Dakle, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 1, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16, ne 17, amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Usmini amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo to provjeriti. Elektronski. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. 16 napram, naprama 3, znači usvaja se. Dakle, tu su još uvodne odredbe, amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. I sada ćemo glasovati o cijelom ovom nacrtu mišljenja elektronskim putem i to pojedinačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 za, 2 suzdržana, usvojeno je izvješće. To je kraj glasovanja. I kao, kako smo se složili, sada ćemo odmah nastaviti sa sljedećom točkom našeg dnevnog reda. To je e, spol i razvoj. Čestitam vam gospođo i sada prelazimo dakle na spol i razvoj. E, imat ćemo razmjenu mišljenja o jednom usmenom pitanju i zaključivanje rezolucije na tu temu, dakle spoli razvoj. Sjetit ćete se da smo imali jednu plodonosnu raspravu sa mm, govornicima izvana na zadnjem našem sastanku odbora i koordinator je odlučio da na sastanku 23. lipnja da se predstavi usmeno pitanje i zaključivanje rezolucije u ovom ključnom momentu kada je ovaj okvir za razvoj nakon 2015. se finalizira i kada Europska komisija radi na sljedećem planu rada za e, pitanja spolne ravnopravnosti imamo dva pitanja, jedno komisiji, jedno vijeću i imamo također i ovaj nacrt zaključne rezolucije. Kao što vidite oba usmena pitanja i nacrt rezolucije naglašavaju nedostatke u provedbi trenutnog e, plana rada za e, pitanja roda i također se pozivaju zemlje članice, služba za vanjsko djelovanje i Europska komisija da osnaže svoje napore i više učine kako bi se ovaj akcijski plan proveo. Sada ću dati riječ e, našoj stalnoj izvjestiteljici, gospođi Hauteli, koja se bavi e, mainstreamingom prirodnih pitanja. Hvala predsjedavajući. Linda Mekava, naša predsjednica, je u Adisa Bebi i vodi delegaciju Europskog parlamenta na konferenciji o financiranju i razvoju. Mi smo zajedno pripremile ovaj nacrt rezolucije. Htjela bih kao prvo naglasiti to što prijedlog komisije za akcijski plan za ravnopravnost spolova je jako važna šansa koju ne smijemo propustiti kako bismo ojačili, ojačali rodnu perspektivu kao posebnu temu unutar razvojne pomoći i suradnje na lokalnoj razini, na razini e, izaslanstava posebice. Mislim da je jako važno što su svi dionici sudjelovali u raspravi. tu su bila socijalna dimenzija, e, organizacije civilnog društva i ostali. Ne smijemo propustiti jako važne teme. Imamo e, tematska područja kao što je osnaživanje, ekonomsko osnaživanje žena, i seksualna reproduktivna prava žena i tako dalje. Trenutno ipak nismo preuzeli neke obveze da se sve to provede u praksi. To je upravo srž ovog nacrta rezolucije e, koji će se razmatrati u rujnu i imamo i usmeno pitanje za komisiju i vijeće. Komisija je objavila jako zanimljivo razmatranje, analizu svog e, akcijskog plana za ravnopravnost spolova. Mislim da je komisija spremna naučiti od e, lekcija iz prošlosti. Glavni, e, glavna poruka ove evaluacije je da Europska unija još uvijek ne poštuje svoje obveze vezano uz razvoj i ravnopravnost spolova to Europska unija bi trebala ojačati svoje kapacitete u tom pogledu. Službe Europske komisije i vodstvo e, službe za vanjsko djelovanje nisu uspjeli jasno e, komunicirati sa svojim zaposlenicima niti u središnjici, a niti u e, drugim svojim uredima. Oni nisu shvatili što sve to znači u praksi. To trebamo sada ispraviti. Mi također želimo da komisija ne samo olako shvati sve to. Parlament treba tražiti komunikaciju. Mi vjerujemo da gospodin Mimica, naš povjerenik, nije protiv ovakvog postupka, što znači da će vijeće i parlament imati mogućnost da e, veliku važnju pridaju ovom aspektu razvojne politike i suradnje. Izgleda da u ime nekakvog boljeg upravljanja komisija e, okljeva u tome, a mi bismo trebali ohrabriti komisiju da izda komunikaciju. Jer ako nedostaje djelovanje, ako nedostaje preuzimanje obveza, mi imamo pravi razlog da djelujemo u sklopu funkcije koje nam je dodijeljena. Hvala. A sada imamo izvjestitelje u sjeni. Zapravo prvo e, ćemo dati riječi koordinatorima. Započet ćemo sa Charlesom Gernsom, zato što gospodin Štir i gospodin Noizer nisu ovdje. Izvolite. Hvala. E, htio sam reći dvije stvari. Kao prvo, ovo izvješće je jako dobro i stvarno se pridružimo onome što je rekla kolegica Hajdi. Kao drugo, ja nisam izvjestitelj u sjeni u vezi s tim pitanjem. E, ja sam to upravo saznao. Ipak e, Hajdi me uvjerila svojim govorom. Hvala. Hvala. E, Žele li drugi koordinatori nešto reći? Gospodin Diva, želite li vi nešto dodati? Hvala predsjedavajući. Ja neću sada održati govor koji je pripremljen, nego ću spontano govoriti. To je jako važno pitanje, važna tema. Mi govorimo o tome i već ta činjenica otvara pitanje zašto govorimo o nečemu što je tako jasno. Rodno pitanje je posebice uloga žena u razvoju je nešto ključno, to je bitan element u svakom, svakoj zajednici. U Africi uloga žene unutar obitelji je važna, ali i također i u sklopu podizanja djece, dijeljenju vrijednosti, u e, poticanju dobrog ponašanja i e, posebice u Africi, žene zarađuju za svoju obitelj u Gani i u e, Istočnoj Africi. Upravo žene vode mala i srednja poduzeća i imaju vodeću ulogu u poduzetništvu. One ne sjede u kafiću dok muškarci zarađuju. Radi se o kulturološkoj pojavi. E, uloga žene u Africi i u drugim dijelima svijeta je ključna. U Indiji ćete vidjeti da žene nose veliki teret dok muškarci to ne rade. Radi se o ženama koje marljivo rade i zato se njihova zemlja zahvaljujući njima razvija. Mi želimo promijeniti neke percepcije, mi želimo potaknuti muškarce na veću aktivnost moraju biti aktivni, moraju biti dijelom gospodarske skulture države. Vidio sam mnoge primjere e, na lanki Ima, vidio sam e, muškarca koji je radio od 28 do 40 godina i onda muškarac kaže ženi da ode na srednji istok kako bi tamo radila u nekakvom kućanstvu kao kućna pomoćnica i onda muškarac ode u mirovinu, sjedi kod kuće, a onda žena zarađuje novac, šalje ga kući i e, djeca postaju konobari negdje. Muškarac sjedi kod kuće i druži se sa svojim prijateljima. Takva kulturološka pojava e, treba se prekinuti to smo rekli jasno našim izvješćem. Ovakve vrijednosti, odgovornosti e, treba pridružiti i dati muškarcima koji moraju biti odgovorni koliko i žene u ovakvim kulturama. Samo tako ćemo napredovati u tom pogledu. Kako ćemo postići taj cilj, to je sada drugo pitanje. Ne smijemo optuživati samo imperializam na zapadu. Muškarci i žene trebali bi se osjećati jednako pravnima. Radi se o situacijama koje se ne bi trebale ponavljati jer ženama se kažu da odu e, na srednji istok da tamo e, zarađuju u nekakvom kućanstvu. E, autoritet muškarca treba se prekinuti jer on ženi kaže odi na vrh određenog brda i ponesi teret. Dakle, to nije fair, e, to je krivo jer se žene plaćaju i manje od muškaraca. Čitava struktura je e, potpuno nepravedna i mislim da to trebamo riješiti e, u raspravi sa vladama i to sa lokalnim vladama. Neke vlade su preudaljene, to je problem u našem sustavu dostave pomoći imamo nekakve aktere daleko u središnjim vladama, a ipak e, mogli bismo imali već, imati veći učinak kad bismo se zalagali za razgovor sa lokalnim vlastima. Na primjer, ako imate muškarca koji je na čelu lokalne zajednice u određenom selu, onda možete vidjeti koje su njihova očekivanja E, središnje vlasti e, su mjesta gdje možemo samo govoriti u prazno. Nijedan političar u središnjoj državnoj vlasti neće reći da trebamo zaustaviti praksu da se ženama naređuju da nose cigle. I mi već e, jako puno vremena trošimo naš novac i vrijeme u razgovoru sa središnjim vladama. Ako želimo nešto postići, moramo djelovati na samoj bazi, na razini nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva. I moramo imati taj učinak na samoj bazi. Hvala. E, koordinator Goja je upravo otišao, a sljedeći govornik je gospođa Hojbuh za zelene. Izvolite. Hvala. Ja bih htjela samo podcrtati potrebu da govorimo o rodnim pitanjima. Sjećam se e, izvješća UN-a o poljoprivredi koje je napisano prije deset godina. Jedan dio tog izvješća tiče se upravo rodnih pitanja. Jedan od rezultata bilo je da ako uzmete jedan dolar, dolar date muškarcu, onda je vjerojatno to da će se taj dolar izgubiti. Ali ako taj dolar date ženi, onda ćete imati povrat na investiciju 3 dolara. To pokazuje koliko su žene važne u nacionalnim ekonomijama, ali e, mnoge države imaju ekonomiju u kojoj žene nemaju mogućnost da budu, na primjer, vlasnice zemljišta ili da raspolažu vlastitom imovinom na individualnoj razini. Radi se o temeljnim načelima koje trebamo uvijek imati na umu kad se borimo protiv siromaštva na lokalnoj razini. To možemo učiniti samo uz pomoć žena, samo ako žene budu imale pravo, na primjer, da budu vlasnice zemljišta ili vlasnice neke druge imovine, bez obzira je li to za proizvodnju ili za neku drugu svrhu. To je stvarno jedan element koji je u samoj srži borbe protiv siromaštva, to je srž izgradnje gospodarstava. Zato želim podcrtati koliko je važno imati ovakvo izvješće u ovom trenutku. I mislim da će suradnja u sklopu ovog izvješća biti odlična. Hvala. Nema previše zanimanja unutar ovog odbora za ovo pitanje. Imam samo tri koordinatora koji su prisutni, a nitko nije iz Pučana ili socijalista, a drugi su također odsutni. I svi su muškarci. Želi li još netko e, uzeti riječ? Komisija, želite li vi nešto reći? Molim vas, predstavite se. Hvala, neću komentirati ja sam iz opće uprave e, za e, Justice. Mislim da bi e, od kolega iz opće uprave, druge opće uprave trebalo komentirati. Danas smo započeli nešto ranije, odnosno predviđeno, i stručnjak komisije još nije došao. Nadam se da će kolegica ubrzo stići. Oprostite. Nema problema. Heidi Hautala ima riječ kao posljednja. Hvala. Gospodin Deva je potpuno u pravu kad je opisivao žene u zemljama u razvoju. Ipak želim reagirati na vašu opasku vezano uz te udaljene aktere. E, tu postoji potreba da govorimo sa lokalnim zajednicama, rekli ste. Mi sada vidimo da u mnogim zemljama u razvoju e, ustavi postaju vrlo progresivne što se tiče rodnih pitanja. Imate minimalnu granicu od 18 godina za ženitbu, odnosno udaju, na primjer. E, u tradicionalnom e, pravnom sustavu to je nešto što je potpuno prošlo. A tu postoji problem e, maloljetničkih brakova, to je stvarno teško kršenje ljudskih prava žena. Mislim da ste u pravu ali primijetila sam da je postojao e, tradicionalni lider u Malaviju prošli tjedan. A tražilo se da se vjenča sa velikim brojem mladih djevojaka ispod 18 godina. A onda je rečeno imamo ustav i mi se trebamo mijenjati našu praksu. Više nismo u situaciji u kojoj mlade djevojke se trebaju udati za starije muškarce i prestati pohađati školu, trebaju postati e, kućanice. Evo, to je dobar primjer i mi mislim da to moramo naglasiti. Bilo bi mi drago porazgovarati sa tom ženom koja je pokušala promijeniti vlastitu kulturu u kojoj se prihvaća diskriminacija i kršenje ženskih prava u ime tradicionalnih vrijednosti. Ja e, sam e, kao zelena e, i djelomično i konzervativna osoba, ali ipak mislim da ne treba braniti ovakvu tradiciju da i odnosno ženitbe mladih ljudi. Hvala. E, rok za podnošenje amandmana je 2. rujna u 12 sati. Usmeno pitanje i nacrt rezolucije izglasat će se na našem sastanku 22. rujna. Time zaključujemo ovaj sastanak. Nastavljamo u 3 e, sata danas popodne. Zatvaram sastanak.